E, je s nama predsjednik Kambođe koji je radio u nevladinim organizacijama i mi smo ga primili u pododboru u lipnju e, i bio je e, bila je ministrica, gospođa je bila ministrica za ženska pitanja. trenutno je e, članica nacionalne skupštine. Gospođa Marci Varens e, predstavlja e, jednu stranaka u u indonezijskom parlamentu i bavi se također ženskim pitanjima. Osim navedenoga, želim reći da e, se i vama ispričavam zbog e, kašnjenja, gospodin Santiago. E, imate deset minuta za svoje izlaganje. Predsjednice, zastupnici odbora za ljudskog prava, prijatelji, članovi diplomatskog zbora, Donosim vam e, poruku mira i solidarnosti iz Asana i Asanovih parlamentarca za ljudska prava. Želim zahvaliti predsjednici na uvodu i Odboru za ljudska prava što nam je pružio priliku da se obratimo vama na ovako važnom sastanku po pitanju ljudskih prava i demokracije u jugoistočnoj Aziji. Kao što znate, ASEAN okuplja deset različitih zemalja i imamo 50-godišnje iskustvo u upravljanju integracijama u našem dijelu svijeta. Sada ASEAN ima čitav niz e, trgovinskih sporazuma sa čitavim nizom e, partnera u, čitavom svijetu. Ja ću se osvrnuti na tri skupine pitanja. Prvo ću se baviti trgovinskim sporazumima i njihovom učinkom na ljudska prava ili obrnuto. Zatim ću se pozabaviti prekograničnim pitanjima između naših zemalja članica, a treće govorit ću o učincima na demokraciju i ljudskih prava međusobnih odnosa u regiji. U ovom trenutku Europska unija se sa asanskim zemljama dogovora oko bilateralnog trgovinskog sporazuma između Europske unije i Singapura, Tajlanda, Malezije, Filipina, Indonezije i tako dalje. Prije nekoliko godina ti su se sporazumi ishapali između organizacija, između Europske unije i ASEAN, ali to u međuvremenu više nije tako, tako da sada bilateralno Europska unija uspostavlja sporazume sa zemljama članicama ASEAN-a. Moje bojazni su sljedeće. Mi podržavamo trgovinu, ona jest važna i treba je poticati, no vrsta trgovine koju trebamo poticati treba poštivati i ljudska prava i demokraciju i što je najvažnije mora zastupati interese većine ljudi u regiji. Kao primjer eh, navest ću pitanje prava intelektualnog vlasništva i zašto je to važno. Međunarodni partnerski sporazum e, uključuje 12 zemalja, ali tu je najveća stranka SAD i taj je vrlo ambiciozan sporazum između tih 12 zemalja, obuhvaća 30 poglavlja i neka od tih poglavlja su vrlo kontroverzna i imaju također učinak na svakodnevni život ljudi, njihovo zdravlje, njihova radna mjesta i također na gospodarski ustroj i ustroj civilnog društva. Naveću samo jedan e, primjer e, slučajeva prava e, intelektualnog vlasništva u medicini, odnosno u odnosu na patentno pravo i proizvodnju patenata. Većina zemalja je pristala na sporazum TRIPS, što znači da nam treba 30-godišnja zaštita za potrebe razvoja nekog lijeka. No, ovaj sada transatlantski sporazum omogućuje produljenje ovih 20 godina na neki određeni broj godina, što znači da pacijenti kojima treba hitna njega neće moći pristupiti patentiranom lijeku koji e, bi bio važan kako bi im se spasio život. Ja tvrdim da pravo intelektualnog vlasništva zapravo daje monopol poduzećima i studije su pokazale da poduzeća mogu nadoknadati ulaganja u ove e, inovacije u prve tri ili četiri godine, a sve ostalo je dobit tim poduzećima. Prvo stoje neke financijske informacije prema kojima je sasvim jasno da se intelektualno vlasništvo koristi kako bi se ostvarila golema dobit, a ne pružila pomoć bolesnicima. Mi želimo razviti lijekove kako bi pomogli pacijentima, kako bi se bolesnici oporavili od bolesti, no lijekovi su dan danas toliko skupi da ljudi u čitavom svijetu nemaju pristup e, lijekovima po e, pristupačnim cijenama i kao ljudskom pravu. U zemljama recimo poput Malezije svaka četvrta osoba će imati rak do 75. godine života i jedna, e, svaki šest žena će imati rak dojke. Ja sada ne znam kako možemo se zaštititi sa ovim sadašnjim režimom intelektualnog prava koji e, produljava zaštitu nakon 20 godina. Dakle, gospođo predsjednice, trebamo sagledati e, pitanje ljudskih prava u okviru trgovine, naročito kada je riječ e, o farmaceutskim patentima. Drugo pitanje e, na koje se želimo osvrnuti e, se tiče prekograničnih pitanja, odnosno pitanja poput migracija i trgovanja ljudima i krijumčarenja ljudi. U našem dijelu svijeta samo dvije zemlje su potpisale deklaraciju o izbjeglicama, a to su Kambodža i Filipini. Mislim da je važno potaknuti i druge zemlje da potpišu tu konvenciju. A to je zato što u našu regiju pristižu brojne izbjeglice, ali oni nemaju nikakvu zaštitu, ne uživaju nikakvu zaštitu ako odu u bolnicu, moraju platiti vrlo visoke cijene liječenja, zapravo cijene koje su jednake prvoklasnoj skrbi koju bi prosječni malizijac trebao platiti, a to je za njih vrlo skupo, oni nemaju posla i e, to nam je skupo naći hranu, odjeću, smještaj i tako dalje. Dakle, trebamo se pozabaviti tim pitanjem. Drugo pitanje se tiče migracija. Mi smo utočište migrantima u slučaju Malezije. Imamo 4 milijuna migranata radnika u zemlji. U Singapuru ih je 2 milijuna, a u drugim dijelovima regije imamo također e, zemlje koje su porijeklo migranata i također zemlje koje se odredišta radnika migranata, ali nakon 10 do 12 godina nismo uspjeli uspostaviti jednu zajedničku Asanovu deklaraciju o migrantima i njihovim obiteljima kako bismo zaštitili migrante u svojem dijelu svijeta. I mi doista želimo to učiniti i o tome možemo kasnije razgovarati. Treće pitanje je trgovanje ljudima. Mi imamo deklaraciju o, o trgovanju ljudima, no to je zapravo pusto slovo na papiru u slučaju ASEANA. Dakle, postoji veliki problem u našem dijelu svijeta sa rohingama iz Mjanmara. E, sigurno ste čuli e, u posljednja dva dana e, izvještaje iz njihove države da je došlo i do nekih stradavanja i također do nasilja nad Rohingama koje je ponovno započelo i to je također E, nešto što potiče trgovanje ljudima. Dakle, ti ljudi su beznadežni i prisiljeni su napustiti Mjanmar, e, svoju domovinu i e, tražiti bolju budućnost u Tajlandu, Maleziji i Indoneziji. Dakle, počet će još jedan ciklus kretanja iz države Rohingya prema Tajlandu i prema Maleziji i ta preseljenja olakšavaju trgovci ljudima. Oni e, rade sa vladinim agencijama e, za zaštitu zakona koje bi trebale štititi interese države, ali nažalost naše agencije za provedbu zakona e, su u sučesništvu sa trgovcima ljudima. To nije ništa novo i to je već poznato i u našim zemljama. Dakle, znamo da naše agencije za provedbu zakona surađuju sa trgovcima ljudima E, i u malezijskim novinama ja sam moglo pročitati da 80% e, što inspektora, što policajaca u Maleziji je bilo uključeno u dovođenje žena, muškaraca i djece iz neke druge zemlje u Maleziji. E, to su uglavnom mlade žene oko 23 godine koje su proživjele Boko Haram i također su žrtve trgovanja ljudima, a sada su seksualne ropkinje u Maleziji. Dakle, to je nešto čemu trebamo stati na kraj budući da je to um, industrija od više milijardi dolara i budući da je naša vlada potpisala niz sporazuma o tome, no kada je riječ o provedbi tih sporazuma, ona ne postoji. E, treći dio ove teme je vjerski ekstremizam. I želim samo spomenuti da postoje više vrsta ekstremizma, ali tu uglavnom želimo govoriti o islamskom fundamentalizmu. No, u jugoistočnoj Aziji također postoji budistički fundamentalizam e, i njegovi zastupnici su doista vrlo nasilni i e, prema Rohingama u Mnjamaru, dakle e, grupa e, Mabata koja je reakcionarna budistička skupina sada vjerojatno surađuje sa nekim konzervativnim elementima u Tajlandu i na Lanki kako bi pokrenula jednu radio sanicu koja će širiti govor mržnje. I to nije naravno nikako povoljno za regiju, niti nije povoljno za vjersku solidarnost u samoj regiji. E, s druge strane imamo i islamistički fundamentalizam e, koji se više širi, no u čemu je problem? Naše vlade koriste te mogućnosti, te prilike i e, pojavu ekstremizma kako bi kriminalizirale legitimne prosvjede. Dakle, koristi tu priliku kako bi kriminalizirale legitimne prosvjednike. Dakle, Posljednja točka se odnosi na e, sukob supersila u regiji. Imamo tri e, velike supersile koje su prisutne u regiji, SAD, Kinu i, Europsku uniju. Ja tvrdim sljedeće. Stvari su se u posljednje dvije godine kretala na način da e, sada jedna supersila može otkupiti demokraciju i ljudska prava u interesu vlastite vanjske politike ili u vlastitom gospodarskom ili geopolitičkom interesu u regiji. Imamo tu super sile koje sada financiraju, ponovit ću, financiraju vlade gospodarskom pomoći, vojnom pomoći, potpori izgradnji infrastrukture i na taj način kupuju demokraciju i ljudska prava. Neke od tih supersila su toliko kreativne da daju veliku moć pojedinim političarima u regiji koji će najviše štititi njihove interese u politici ASEANA. U ASEANu sada je poznato da e, vlade ASEANA ne mogu govoriti o neutralnosti. Prije smo govorili da smo o području mira i neutralnosti, ali danas neutralnost je element koji nedostaje u e, diplomaciji ASEANA. Dakle, u zaključku mislim da možemo reći da budućnost demokracije u jugoistočnoj Aziji je ugrožena, da smo stigli do točke bez povratka i da je Europski parlament ispravno ukazao na problem sa ljudskim pravima i to je u interesu ne samo ASEAN, i, e, nego i Europe. I s tim vam zahvaljujem na, na Hvala vam e, puno i e, hvala vam na ovom iscrpnom e, izvješću koje je krasno opisalo situaciju i to sasvim konkretno i spomenuli ste izrekom neke stvari koje su sporne. Sad želim dati riječ kolegama, zastupnicima koji su ovdje u dvorani i osim toga možemo, e, možete postavljati i e, pitanja, a sad već e, imamo gospođu Lobiler koja se javila za riječ. Samo kratko. Hvala. Nisam dobro shvatila. Hoćemo li čuti i druge govornike u panelu? Ili hoćemo li upućivati pitanje samo prvom govorniku? Ne, možete uputiti pitanja i drugima, no naravno i njima ćemo dati riječ. Ako nismo predvidjeli uvodne riječi ni od jednog od njih, gospodin Sandiago je dao širu sliku, ali vi možete uputiti pitanje bilo kome za predsjedničkim stolom. U redu, hvala. Hvala na ovoj uvoznoj izjavi i također e, hvala na tome što ste osnovali organizaciju nezavisnih parlamentarnih zastupnika koja je naš važan sugovornik. Vidim da ste molili eurozastupnike da potpišu pismo koje ste izradili za pušanje zatvorenika savjesti u različitim e, zemljama članicama ASEANA i to je doista dobrodošla inicijativa i pozivam druge zastupnike da i oni potpišu to pismo. Dakle, gospodine Santiago, rekli ste da niste uspjeli izraditi deklaraciju ASEANA za zaštitu migranata i njihovih obitelji. Evo, ako biste mogli nešto više reći o tome. zemlje članice Europske unije nisu sve potpisale UN-ovu konvenciju o pravima migranata i njihovih obitelji i ta situacija traje već 15 godina. No, mene zanima čuti od vas koja su vaša iskustva o tome. Kada je riječ o trgovanju ljudima, Europska unija ove godine upravo revidira svoju politiku borbe protiv trgovanja ljudima i e, vanjsku i unutarnju i ako vas zanima možemo vam proslijediti izvješće o tome što Europska može više ili drugačije učiniti u borbi protiv trgovanja ljudima u vanjskim odnosima. I e, naravno rekli ste da treba ući u trag novcu koji ostvaruju ti trgovci ljudima koji se možda koristi u europskim poduzećima ili završava u europskim bankama. Izvana se čini da cijela regija ima problem sa povećanjem broja smrtnih kazni. To je pitanje koje se često postavlja i tek smo nedavno usvojili rezoluciju o Filipinima. Dakle, zanimalo bi me čuti od vas kako vaša mreža rješava problem e, povećanja broja smrtnih kazni i što učinite kako biste se zalagali za ukidanje smrtne kazne. Zatim imamo također i imovinsko-pravna pitanja u vezi sa zemljištem ili pitanja otimanja zemljišta. Evo, ja sam nedavno bila u Kombođi gdje smo e, E, imali rezoluciju o tome i e, od jedne nevladine organizacije smo čuli da od 2003. godine 400 tisuća e, ljudi je moralo pobjeći iz ruralnih područja zbog otimanja zemlje, naročito za područje velikih poljoprivrednih kompanija. Dakle, ako biste mogli nešto reći o tome u zemljama ASEANA. Prije nekoliko tjedana organizacija Protection je mm, organizirala izložbu u parlamentu o aktivistima za ljudska prava u Tajlandu kojih se većina bavi e, pitanjima vlasništva nad zemljom, ali također e, zaštitom malih poduzeća. Dakle, oni su ukazali na to da se sužava prostor za djelovanje civilnog društva i kako vi gledate na to i e, to je pitanje također i za predstavnike Tajlanda i Indonezije. Hvala. Hvala vam lijepa. Sad e, je gospodin Betine tražio riječ. Izvolite. Molim vas, kratka intervencija. Grazie. Da, hvala. Zahvaljujem zastupnicima koji su ovdje nas e, došli posjetiti i hvala na njihovoj raspoloživosti. Govorilo se u uvodnom dijelu o kvaliteti demokracije u zemljama ASEANA koja je vrlo loša i reklo se također da postoji opasnost od povratka u prošlost. Tu imamo i zastupnike drugih e, zemalja iz Azije i zanima me do koje točke je došao demokratski proces u Mnijanmaru, što je svakako važno za cijelo to područje i e, kako oni sude o usvajanju novog tajlanskog ustava u Tajlandu naravno do kojeg je došlo u natjecanju različitih nacrta ustava i što je bilo dosta problematično, a čini se da je s druge strane ipak e, dovelo do barem na izgled mirnije situacije. I kakav je vaš sud o novom predsjedniku Filipina, jer ovdje u Europi E, čujemo da se izražava velika zabrinutost u vezi s time. Dakle, ako možete malo konkretizirati ovu tvrdnju da je u tim zemljama demokracija izložena doista velikim ugrozama. Hvala vam lijepa. U ime e, kolega, e, evo mogu sada reći da smijete postaviti ja ću e, dakle postaviti pitanje e, tajlandskom predstavniku kakvu perspektivu vidi i kakve rezultate ili konkretne koristi možemo očekivati od e, poboljšanja odnosa s Europskom unijom, e, odnosno kao rezultat sastanka s gospođom Mogherini a gospođu Barenc pitam s obzirom na njezinu, e, njezino iskustvo rada na pravima žena i u smislu onoga što je rekao gospodin Santiago, a što e, predstavlja i intelektualno vlasništvo i pristup lijekovima, te monopol koji pretpostavlja e, jedan zapravo zadani okvir ili model, što bismo mi mogli raditi zajedno, djelovati zajednički da bismo e, osigurali jednak pristup muškarcima i ženama znamo da ne postoji niti e, jednakost u kliničkim ispitivanjima dakle što bismo mogli mi Europska unija i vi učiniti da bismo poboljšali transparentnost, ali ne samo to, nego i e, povrat e, povrat onih ulaganja koja su e, vršile naše vlade. Evo molim od svakog od vas odgovor u trajanju od dvije minute, budući da imamo doista jako malo vremena. S koje strane počinjemo? Dakle, evo s one strane, izvolite. Thank madam. <laughs> Hvala, predsjedavajuća. Osvrnut ću se na pitanje otimanja zemljišta, što je dominantna tema u Kambođi, ne samo u Kambođi, već u cjelokupnom području Azijana. Otimanje zemljišta u kontekstu razvoja, kako se to radi. U samoj Kambođi to se radi E, posredstvom politike koncesija nad zemljištima, dakle tu se radi o uzimanju zemljišta od malih e, proizvođača kako bi se predala velikim poduzećima i žao mi što moram reći, ali ne kao tih poduzeća proizvode, proizvode kao što, poput šećera koji se proizvodi u zemljama Europske unije i koriste se Dakle, mi smo radili, blisko surađivali s Europskom komisijom kako bismo se izborili za pravdu za te poljoprivrednike koji su žrtvama koncesija nad zemljištem. To je nešto što utječe na svakodnevni život stotina tisuća pa i milijune naših poljoprivrednika i to je katastrofalno kršenje ljudskih prava u kontekstu koje se, do kojeg dolazi u kontekstu u okviru trgovinskog sporazuma. Žele bi se nakratko osvrnuti na pitanje Burme i to kako je Burma ostvarila veliku pobjedu e, demokratskih snaga LND-a gospođe Ansan Suu U Burmi je stanovništvo gladno za pravdom, demokracijom, ljudskim pravima. Dakle, mi smo ovdje došli između ostalog tražiti od Europske unije da nam pruži podršku i da bude na strani demokratskih snaga. Nas, zastupnika parlamenta Kambodže i želim u naše ime zahvaliti na jako vrlo jakoj rezoluciji o Kambođi. I konačno, što se tiče mjera koje treba poduzeti, treba poduzeti ciljane sankcije, na primjer, uvesti ciljane sankcije na vize i uputiti vrlo jaku poruku predsjedniku vlade Kambođe i toj diktaturi da nije da više ne mogu doći u Europsku uniju i sve države članice Europske unije bi trebalo jednoglasno tu istu poruku. Hvala. Puno hvala, sad ćemo dati riječ gospodinu Tiramiju. Najpšte hvala predsjednice. Glasao sam protiv ustava i pitanja na referendumu o osnivanju posebnog tijela Senata. I ovo mogu javno reći pred predstavnicima tiska i moram reći da se vodim i dalje demokracijom i postojećim ustavom imamo zastupljenost e, predstavnike vojske u Gornjem domu, imamo programe zadnjih 20 godina koje su izdale vojne vlasti. Mislim da i općenito govoreći, i sosnovništvo s područja ASEANA još uvijek teži ka životu u demokratskom sustavu i moramo se nastaviti boriti. Možda to nećemo biti u stanju raditi sami. Mislim da Europska unija može pomoći u izgradnji institucija, pomoći nam na građanskoj političkoj izgradnji o, možemo se osloniti na uspješnicu koju predstavlja istočna Njemačka i e, nove države članice Europske unije koje su prije 15-20 godina pristupile Europskoj uniji nakon e, boravka pod sovjetskim bremenom. Dakle, svaka od azijanskih zemalja može nešto napraviti, treba se napraviti čak i za Laos i Vjetnam. To je prva stvar. Druga, drugo pitanje je bilo budući, ticalo se budućnosti između Tajlanda i Europske unije. Pa želim napraviti jednu distinkciju između odnosa sa vojnim vlastima i sa stanovništvom s druge strane. Želim reći da e, su pregovori o slobodno trgovinskom sporazumu obustavljeni zbog e, vojnog udara, no mi smo se obratili vašem povjereniku za trgovinske odnose da omogući da se tehnički pregovori nastave, no da potpisivanje slovom trgovinskog sporazuma bude e, za dvije, tri ili pet godina sa demokratski izabranim vladom. Ispričavam se gospodine Piron, ja molim vas da zaključite jer e, ističe nam vrijeme. Evo imao sam samo dvije stvari, toliko. Ja se ispričavam što vas prekidam, no želite li još nešto dodati? Ne? Dobro, hvala. Gospođa Berenic, izvolite. Tumakasi znači najviše hvala na indonežanskom. Imam da, pitanje na koje trebam odgovoriti. Prvo od gospođe Lokbiler e, u vezi sa e, otimanjem zemljišta u Indoneziji. Pa na temelju međunarodnog sporazuma indonežanske vlasti su ukinule prešle sa 18 na 64 bica, bilateralna trgovinska ugovora. Najbolje, najučinkovitije odredbe međunarodnih eh, sporazuma su već zastarjele jer jednostavno se jednostavno se ne mogu privoditi. Međunarodni sporazumi u ulaganju e, problematični su jer imamo e, sustav rješavanja sporova između država i ulagača. Odredbe u međunarodnim e, sporazumima za ulaganje su takvi jer svi ti sporazumi utječu na život e, lokalnog stanovništva i prvenstveno na pravo na, na vlasništvo nad zemljište. Sada imamo i novi program e, koji se tiče reforme o, zemljiš, e, o imovinskim odnosima zemljišta koji se tiču prehrambene sigurnosti Brojne zemljišne parcele u Indoneziji, kako se kaže na engleskom, dakle, brojni veliki ulagači otimaju velike parcele zemlje. A drugo se tiče rodne jednakosti. Evo sada u parlamentu imamo jedan zakonodavni postupak cilj da se ženama omogući bolji pristup e, politici, gospodarstvu, kulturi i tako dalje. I imamo neke jake zakonodavne odredbe kako bi se ženama omogućilo e, kako bi se žene zaštilo na primjer od e, zlostavljanja u obiteljskog zlostavljanja i protiv seksualnog nasilja. Najviše hvala, evo ispričavam se što vas požurujem, sigurno ćemo ovo sve uzeti u obzir. Gospodin Zantijago, imate dvije zaključne minute. Hvala predsjedavajuća, dopustite da odgovorim na pitanje koje ste postavili i da se nadovežem na još dvije teme u ove jako duge dvije minute koje su na raspolaganju. Dakle, pitanje ljekova i dostupnosti ljekova. zdravstvo ne bi trebalo biti uključeno u trgovinske sporazume. Ja to kažem jer ako se osvrnemo na Johnson Johnson, oni ulažu 8,2 milijarde na istraživanje razvoj 2014. Eh, ali prodaj i marketing 17,5 eh, milijardi. Dakle, dva puta više troše na prodaju i marketinga, a dobit je 30,8 milijardi godišnje. Dakle, to previše. Oni jednostavno zarađuju na tuđoj bolesti. Što se Pfizera tiče, 22 milijarde zarađuju na prodaji lijekova i to je nešto što se ne može podržati. Naravno, a oni trebaju povratiti uložene novce, ali tako lude e, iznose to nešto ne bi trebalo biti tako što ne bi trebalo biti dopušteno. Zatim Betini, gospodin Betini je spomenuo određene stvari, dakle jasno je da ovdje imamo regiju u kojoj je zastrašivanje i strah su jako prisutni i sve zemlje te regije u biti imaju problematične odredbe u zakonu. Evo, jedan primjer, jedna trećina oporbe u Maleziji bit će u zatvoru ako vlada e, bude provodila svoje zakonske odredbe. E, dakle, mi govorimo o cvjetanju demokracije, ali e, zakoni su, izglasani kako bi se to prekršilo. Dakle, kako bi korupcija cvjetala i kako bi e, ljude eksproprirali. Gospođa biller je postavila pitanje na koje želim odgovoriti. Dakle, slučaj Malezije, ja sam upoznat pitanje migracije, znate, pa mogu na to odgovoriti. Dakle, broj mrtvih, smrtnih slučajeva u, u među migrantima, odnosno upućenim radnicima, je ogroman. Sad tu su, u to su uključeni i e, radnici bez e, dokumenata, a u slučaju Malezije to je, tu se radi o 2 do 3 milijuna radnika migranata koji nemaju papire. Dakle, ako bi Malezija potpisala takav sporazum, kao što ste svi to spomenuli, onda bi bila problemačna situacija. No, pitanje je kako ne, e, migranti e, bez, e, radnici, migranti bez dokumenata mogu i dalje biti u tolikom broju u Maleziji. I to je veliko pitanje. Zato smo u demokratskom, demokratskoj stres test fazi rodnom razdoblju, tako da trebamo vidjeti što dalje. Zahvaljujem svim sudionicima. Ne samo da je ovo bilo jako ilustrativno i da smo sada upućeni u situaciji, nego smo e, dobili i određenu orijentaciju e, koja nam ukazuje da zajedno imamo doista puno posla e, i dugi put koji suradnje koji trebamo prevaliti. Oprostite e, što vas požurujem, ali morate znati da e, apsolutno nam je svaka sekunda ovdje dragocjena. E, ne požurujem samo vas, to je takav običaj i tempo rada. Sljedeća sesija je in kamera, pa vas molim da oni koji ne trebaju tu biti napuste dvoranu što je prije moguće.